Liebe Drage kolegice i kolege, poštovane dame i gospodo, dragi gosti. Velika mi je čast što mogu pozdraviti ovogodišnjeg dobitnika nagrade Saharov, doktora Denisa Mokvegea i njegovu suprugu koji su došli iz Demokratske republike Kongo. Dobrodošli u Europski parlament. Dragi doktore Mokvege, dobrodošli u Europski parlament. Dopustite da na samom početku pozdravim i neke druge goste koji su došli, a koji su se borili za slobodu i ljudska prava. Pozdravljam predstavnike ukrajinskog pokreta Euromajdan i to posebno gospođu Jelizavetu Šepetilnikovu. Vi, gospođo Ščepetelnikova i vaše kolegice i kolege, vaši prijatelji, pokazali ste ogromnu hrabrost kada ste u po život e, opasnoj situaciji izašli na ulice i borili se za slobodu i za demokraciju u Ukrajini. I mi vam e, jamčimo našu podršku, solidarnost. Pozdravio bih e, dame i gospodo i gospođu Junos. E, vi ste došli ovamo u Strasburg kako biste zastupali svoju majku koja nije mogla doći budući da se još uvijek nalazi u zatvoru. Dobrodošli, gospođo Junas. Gospođa Junos bila je predložena za dodjelu eh, nagrade Zaharov eh, budući da je osnivačica Instituta za slobodu i demokraciju i eh, hrabro je zastupala i borila se za ljudska prava u Azerbajdžanu. Europski parlament poziva vladu u Azerbajdžanu da pusti na slobodu ovu nevinu ženu čije je zdravstveno stanje jako loše i pogoršalo se mi smo pokušali poslati parlamentarno izaslanstvo u Azerbajdžan kako bismo posjetili gospođu Junos u zatvoru. To nam do sada nije uspjelo i stoga izrijekom prosvjedujemo zbog toga što je našim kolegicama i kolegama uskraćen pristup i posjeta gospođi Junos u zatvoru do današnjeg dana. To nije nešto što je prihvatljivo i dopustivo i zato je danas ovdje njezina kćer, što je jedan simbolički čin. Poštovane dame i gospodo, puno bolje od mene o radu doktora Mukwegea može dati informacije jedan kratki film koji ćemo sada prikazati. diese äh, beeindruckenden und äh, Ove scene koje ostavljaju dojam govore puno o vama, doktore Mukwege. Riječ je o skromnoj osobi koja se bori za mir i pravdu liječnik koji se neumorno brine za svoje pacijente i pod iznimno teškim okolnostima ulaže ogromne napore kako bi ublažio njihove velike boli i patnju. A ipak teško je zamisliti svu tu bolu i patnju s kojom ste suočeni svaki dan u bolnici Ponzi koju ste sami osnovali. I stoga želimo iskazati svoje poštovanje duboko poštovanje i divljenje. S obzirom na ogromno nasilje kojem su žrtve izložene u vašoj zemlji. E, vi se brinete u za žrtve rata koje su e, najzanemarenije, one su žrtve seksualnog nasilja. Ublažili ste boli patnju velikom broju žena pružili im, ruku kako bi im pomogli da se zaliječe njihove psihičke i fizičke rane. U situaciji u kojoj se silovanje sustavno koristi kao ratno oružje i u situaciji u kojoj Eh, je to sastavni dio strategije kao što ste sami rekli silovanje je uvijek nehumano brutalno okrutno i mi to osuđujemo međutim to moramo pokazati i djelima a ne samo riječima a trenutno je situacija takva da mnogi prolaze nekažnjeno i to je nešto čemu je potrebno stati na kraj eh, u sklopu ratnih sukoba kada silovatelji prolaze nekažnjeno ukoliko zapovjednici naređuju silovanje. Tu se radi o ratnom zločinu. I stoga se takvi ratni zločini moraju kazniti i osuditi kao ratni zločini. a još uvijek e, u Demokratskoj republici Kongo postoje masovna silovanja koja su nekažnjena. E, Nebrojene žene doživljavaju istu sudbinu u e, Iranu, Siriji, Ruandi, Bosni i Hercegovini, u oružanim sukobima gdje takva kažnjiva djela ostaju nekažnjena. I Stoga je važno da vlada u Demokratskoj Republici Kongo preuzme odgovornost za to i poduzme sve mjere kako bi e, stala na kraj e, takvim e, postupanjima i spriječila silovanje te omogućila pristup silovanim ženama pravosuđu. Ovom nagradom eh, Saharov eh, odajemo priznanje vama doktore Mukvege, vašem radu kao liječniku i borcu za dostojanstvo žena, za pravdu i mir u vašoj zemlji. Nadam se da će nam zajedničkim snagama uspjeti podići razinu svijesti o ovom problemu kada se silovanje sustavno koristi kao oružje u ratu a riječ je o strašnom zločinu. Te stoga moramo uložiti sve napore e, kako bi se takva praksa iskorijenila. Jučer ste o tome govorili doktore Mukwege. I rekli ste da Dobitak ove nagrade za vas znači da se zapravo mora misliti na sve žene koje su žrtve ovih strašnih zločina. Poštovane dame i gospodo, iznimno mi je velika čast što mogu dati riječ ovogodišnjem dobitniku nagrade Saharov, doktoru Denisu Mukvegeu. Izvolite. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, dame i gospodo predstavnici naroda Europske unije, poštovani uzvanici, s velikom skromnošću i s velikom nadom primam danas prestižnu nagradu Saharov za slobodu mišljenja. Ove godine ste obilježili stotu obljetnicu Prvog svjetskog rata. Europa je tada mislila da će taj rat biti posljednji i da će civilizacija triumfirati. Međutim, 30 godina kasnije ljudsko ludilo se ponovno pojavilo. Nakon toga ste se opredijelili za mir i suživot u jednom društvu koje je usmjereno ka napretku i slobodi. U kontekstu šireće nesigurnosti vidimo širenje kriznih žarišta pa i u najbližem susjedstvu Europske unije. Želim vam, želim vam zahvaliti kao predstavnicima europskih naroda da na ovaj način skrećete pažnju na ljudsku tragediju koju proživljavaju žene žrtve silovanja i seksualnog nasilja što se događa u Demokratskoj Republici Kongo. Nasilje se banalizira, poprima sve gore oblike i boriti se protiv nasilja znači preuzeti ulogu disidenta skrećemo pozornost svijeta na potrebu da se zaštite žene tijekom ratnih zbivanja. Vi ste to učinili i odbili ste indiferentnost, odbili ste biti indiferentni pred jednom od najvećih humanitarnih katastrofa u suvremenom dobu rješavanje nasilja i sukoba u području velikih jezera te promocija ljudskog dostojanstva moraju ostati prioritet vanjske politike Europske unije. S ovom nagradom ste povećali e, vidljivost borbe koju vode kongolanske žene već više od 15 godina i priznali ste njihovu patnju, ali i njihovo dostojanstvo i hrabrost. Gospodine predsjedniče, regija u kojoj živim jedna je od najbogatijih na planetu. Unatoč tome, velik dio njezinih stanovnika živi u ekstremnom siromaštvu koje je obilježeno nesigurnošću i lošim upravljanjem. Tijelo žena je postalo bojno polje a silovanje se koristi, koristi kao oružje rata. To dovodi do niza posljedica u čitavom društvu. Razara se obitelj, uništava se društveno tkivo, stanovništvo je u bijegu, gospodarstvo je obilježeno aktivnostima gospodara rata i vidimo nedostatak vladavine prava. Nalazimo se pred jako učinkovitom ratnom strategijom. Kongoanska vlast i njezina tijela su slaba i još uvijek ne mogu zaštititi stanovništvo i zadovoljiti njihove osnovne potrebe. Gospodine predsjedniče, rijetki su dani u kojima, u kojima ne vidimo nove ljudske drame. Prije neki dan ubijeno je više od 50 ljudi u teritoriju Benija u regiji Kivu. Trudne žene su ubijene kao i njihova djeca, još nerođena djeca. U niti mjesec dana 200 osoba je divljački ubijeno. Kao svako ljudsko biće ne bih vas htio podsjećati na ova, na ova zbivanja koja se događaju mojim sunarodnjacima, ali kako šutjeti kada već više od 15 godina svjedočimo onome na što se ne može naviknuti niti oko kirurga. Kako šutjeti kada znamo da se ovi zločini protiv čovječnosti planiraju i da su da, je iza to, da su iza toga isključivo ekonomski ciljevi. Ovi ekonomski ciljevi su doveli do korištenja silovanja kao ratnog oružja. Svaku ženu koja je silovana identificiram kao svoju suprugu. Svaka majka koja je silovana je moja majka i svako dijete koje je silovano je poput mojeg djeteta. Kako šutjeti? Kakvo je ljudsko biće koje može šutjeti kada mu dovedu dijete kojoj je uništena rodnica brutalnom penetracijom tupim predmetom ili korištenjem kemijskih sredstava. Svaki slučaj silovanja traži djelovanje svih nas, a u mojoj zemlji govorimo o stotinama tisuća silovanih žena i tisućama djece koja su rođena kao posljedica ovog nasilja, a tu su i milijuni ljudi koji su ubijeni u ratnim sukobima. U ostatku svijeta ljudi bi se pobunili protiv ovakvih zločina. Međutim, ovi, ovo nasilje je u kongolanskom društvu na dnevnom redu svakog dana i to obilježava slabo društvo koje svaki dan svjedoči novim zločinima. To je društvo u kojem nema političke odgovornosti, koje negira naše ljudsko dostojanstvo. Gospodine predsjedniče, uložili smo mnogo vremena i truda kako bismo popravili posljedice nasilja. Sada je došlo vrijeme da se pozabavimo sa uzrocima. Tu su svjedoci zločina koji dokazuju da kongonski narod želi promjene, da teži ka slobodi. Potrebno je poduzeti odgovarajuće korake. Rješenja postoje ali tu je potrebna politička volja. Nalazimo se u ključnom trenutku. Imamo okvirni dogovor za mir, sigurnost i suradnju koji je potpisan 2013. u Addis Abebi. To ne smije ostati puki komad papira. Evropska unija je povijesni partner i prvi donator pomoći te joj se zato obraćamo, apeliramo na nju i na zemlje članice kako bi udahnuli novi život u provedbu ovog sporazuma, sporazuma nade, koristeći sva moguća sredstva, ekonomska, financijska, ali i politička rješenja, diplomatska rješenja, kako bi se jednom zauvijek završili sukobi u području velikih jezera. En République démocratique du Congo, la consolidation de l'état et le rétablissement de la sécurité u kongu konsolidacija zemlje i povratak sigurnosti u južni dio zemlje je u vrhu prioriteta reforma sigurnosnog sektora je jedan, jedna od najvažnijih institucionalnih reformi i nalazi se među, među prioritetima kongolanske države, a tu je prije svega zaštita civila i pravosuđe mora biti u centru mirovnog procesa, te se moramo boriti protiv nekažnjivosti, a ovdje ulaze, ulazi seksualno nasilje, mora biti naš prioritet. Neće biti ni mira, ni gospodarskog i društvenog razvitka bez poštovanja ljudskih prava. Il n'y aura pas de paix ni développement économique et social neće biti mira i društvenog razvoja bez odštete osobama koje su pretrpjele silovanja, bez sanacije javne uprave, uključujući i kontrolu pripadnika snaga sigurnosti kako bi se promoviralo pomirenje. Gospodine predsjedniče, ljudska prava su temeljna vrijednost Europske unije, ali one se nalaze i unutar vaših vanjskih politika kada promovirate mir i sigurnost u svijetu. Po nama, to je prava dodatna vrijednost Europske unije u odnosu na druge međunarodne partnere. Međutim, real politika često pokazuje da geostrateški i gospodarski interesi imaju prioritet nad poštovanjem ljudskih prava. Projekt e, uredbe komisije za odgovorno trošenje ruda kojim, kojem ćete tek raspravljati treba uključiti obvezujuću dimenziju koja se tiče proizvoda u Europskoj uniji, završnih proizvoda u Europskoj uniji, ali i načina na koji se dobivaju sirovine. I zato ovdje želim izraziti nadu da ćete se svi pobrinuti da se uspostavi bolji odnos između gospodarskih politika i poštivanja ljudskih prava i kako bi ljudsko dostojanstvo bilo u centru gospodarskih i financijskih interesa. Moja zemlja ima veliki potencijal i uz odgovornu i transparentniju trgovinu mogla bi se sama jako razviti zahvaljujući vlastitim prirodnim resursima, ali prije svega svojim ljudskim resursima koje se danas ne mogu koristiti za boljitak svih jer za to ne postoji odgovarajući kontekst. Gospodine predsjedniče, ova nagrada će imati veliku važnost za žene koje su žrtve nasilja, ali jedino ukoliko nas svi budete popratili na putu prema demokraciji i miru. Mi ovu nagradu posvećujemo svim ženama koje su preživjele seksualno nasilje u Demokratskoj republici Kongo i u cijelom svijetu. Uvjereni smo da će promjene doći i da će tome pridonijeti ove dostojanstvene i hrabre žene koje su izvor naše inspiracije svakog dana. Ovu nagradu posvećujemo i svim zaštitnicima ljudskih prava koji se iz dana u dan bore često u teškim uvjetima i daleko od televizijskih kamera. A zalažu se za kulturu mira, pomažu žrtve da ostvare svoja prava i doprinose odgovornim institucijama. Osim toga želim zahvaliti svim djelatnicima moje bolnici u Panziju i svim partnerima koji su nam pomagali u dostizanju naših ciljeva. Prije svega mislim na humanitarnu agenciju EKO koja nas pomaže već deset godina. Bez vas danas ne bismo bili ovdje. Danas bi svi dionici, ljudi, muškarci, žene, svi bismo trebali odrediti crvenu liniju za korištenje silovanja kao oružje rata i zajedno izgraditi bolju budućnost kako bismo svojoj djeci i svojim unucima mogli omogućiti odgovarajući kontekst za razvoj i kako bismo im pružili bolju budućnost sa više slobode. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, dozvolite mi da zaključim obraćanjem iz ove vječnice građanima moje zemlje koji su, od kojih su neki i danas ovdje prisutni. Poštovani sugrađani, naša država Kongo nam pripada. Njezini prirodni i ljudski resursi, institucije, sudbina, oni su odgovornost svi u nas. Na nama je, kongovanskom narodu, da utvrdimo naše zakone, pravosuđe, vladu, kako bi služila svim, svima nama, interesima svih, a ne samo nekih. Nagrada Saharov koju smo danas primili od Europskog parlamenta je vaša nagrada i ona je simbol slobode mišljenja. To je pravo koje nemamo, I to je pravo na koje se čini da smo nekad i odustali. Međutim, evropski narodi su nam putem svojih zastupnika danas pružili ruku. Žele nam pomoći u našoj borbi za slobodu, pravdu i napredak. Danas, naglas i pred cijelim svijetom, Europa izražava svoju solidarnost, želi hodati uz nas u našoj potrazi kako bismo ponovno uspostavili dostojanstven život u Kongu. Ujedinimo se i hodajmo zajedno, hodajmo s Europom kako bi ponovno uspostavili mir i pravdu u Kongu i kako bismo se mogli nadati boljoj budućnosti. Naša država je bolesna, ali uz pomoć naših prijatelja možemo ju ozdraviti i ozdravit ćemo ju. Hvala vam.